početkom iduće sjednice biti na raspolaganju. E, dakle, također ćemo e, dati e, izvješće o svim usvojenim rezolucijama. Sada završavam ovu plenarno zasjedanje.